Good morning, ladies and gentlemen. I'm very glad to see all... Dobro jutro, drago mi je sve vas vidjeti jutro ovdje nakon ljetnog raspusta. Nadam se da ste se lijepo proveli na godišnjima, a sada smo spremni za naporan rad pred nama. Dobrodošli na sastanak odbora regiji. Za početak usvojit ćemo dnevni red koji ste primili, imali kakvih komentara, gospodin Van Nistelrooy. After the holidays Hvala lijepo. Imali smo možda neke poteškoće sa eh, osobnom reorganizacijom, barem ja, nakon ljeta, jer početkom na dnevnom redu smo imali jasan dogovor sa komisijom. I što je sa time? Da, recimo smo imali jasan nacrt eh, prijedlog dnevnog reda u kojoj je uključivao razmjenu stališta s komisijom tijekom godine. Dakle, oni su imali obvezu za to za cijelu godinu, uključujući na ovom sastanku u rujnu. Nažalost, raspored povjerenika ne omogućava im sudjelovati na svim, povjerenica na ovaj sastanak neće moći doći, no poslala mi je pismo koje je isporučeno svima, gdje je razmijenila s nama određene stajališta veznu situaciju sa pripremom sporazuma o partnerstvu i sa svime vezano uz uvjetovanost. Izjavila je također da je spremna prisustovati bilo kojem budućem sastanku našeg odbora. Siguran sam dakle da ćemo moći organizirati tako nešto zajedno s drugim povjerenicima. Drugo pitanje se tiče glavnog direktora koji odlazi te novoga koji će doći. Da, imali smo sastanak e, sa prethodnim e, glavnim direktorom, to je bio ugodan sastanak i također ćemo vrlo skoro moći pozdraviti i novog glavnog direktora i glavnom upravom uopće. Tajništvo je u kontaktu s njima i organizirat ćemo uskoro, vrlo skoro, taj sastanak. Možda sljedeći puta, ne znam točno, no na dnevnom redu nam je. Ima li drugih komentara, pitanja? Ukoliko ne, hvala vam. Možemo usvojiti dnevni red. Sljedeća točka odobrenje zapisnika sjednica 13. 14. srpnja. Nacrt zapisnika je na raspolaganju online. Predlažem da kao i obično ukoliko nema pregovora tijekom ovog sastanka ćemo ih smatrati usvojenima. Treća točka je osvajanje nacrta kalendara za sastanke odbora Regi 2017. Službe odgovorne za ove sastanke, organizaciju prostorija za sastanke, prevoda, sastavile su kalendar za 2017. Ne moram niti spominjati koliko je to teško odraditi za sve odbore, no prijedlog koji smo od službi dobili je sljedeći, onaj koji je pred vama, molim vas pomno ga razmotrite. Došlo je do određenih promjena, nemamo toliko četvrtaka popodne, ali imamo ponedjeljke popodne. Oh, uh, please examine careful and uh, Dakle, pomno to molim vas razmotrite nešto. Možda možemo promijeniti, no ne bih rekla da možemo sve predložene termine promijeniti. Can we approve the calendar or there will be some, some or suggestions? Možemo li to usvojiti? Ima li komentara, predloga? Dobro, recimo da je usvojeno pa ćemo pokušati prilagoditi svoje putovanja tome. Dakle, usvojeno je. Priopćenje presjednice. Samo da vam zaželim dobrodošlicu i uspješan, plodan rad tijekom nadolazećih mjeseci do kraja godine. Sigurna sam da kao i sve godine do sada odbor Regi će nastaviti sa našim plodnim radom u ugodnom okruženju. Dakle, uživajte u ostatku godine. Vrijeme za glasanje. I do we have uh, somebody from ECR group? Imamo li koga iz Etara, koliko sam čula, gospodin Poreba je zaglavio u prometu. Dakle, nema ga trenutno. We can change the order of the voting. Pa možda možemo promijeniti redoslijed glasanja. Gospodin Von je ovdje. Dakle, nije izlažen gospodin Poreba. Ne želite promijeniti redoslijed glasanja? Ne. Počinjemo sa glasanjem. We vote with, I'll, I'll explain. <laughs> We Dakle, glasamo izvješću gospodina Porebe mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom i opoziv uredbe EU 994 iz 2010. Započet ćemo s amandmanom 113. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 114. Za? Protiv? suzdržani, odbijeno. Amandman 115 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronički. Amandman 8. Elektroničko glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 116. Tko je za? Ne razmatra se. Kompromis 10. U dva dijela prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 10, drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo elektronički. Glasanje. Drugi dio kompromis 10 je otvoreno. Zatvoreno je. usvojeno. Amandman 9. Ups. Amandman 112. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbijeno. Amandman 10. Za, protiv, suzdržani Usvojeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 127 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 16 se ne razmatra. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19 Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 129 za. Ne razmatra se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 131 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 132 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 134 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 135 za, protiv, suzdržani odbijeno. Amandman 136 za, protiv, suzdržani odbijeno. Amandman 137 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 138 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 139 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 140 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 141 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 142 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 143 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 144 za protiv suzdržani usvojeno. 24 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 25 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 26 za protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički. 26. amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 145 za protiv suzdržani odbijeno 146 za, protiv, suzdržane, odbijeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 148 za, protiv, suzdržani, odbijeno 149 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 150 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 151 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 152 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 153 za, protiv, suzdržani odbijeno 154 za protiv suzdržani odbijeno 155 za protiv suzdržani odbijeno kompromis 16 tko je za tko je protiv suzdržani usvojeno amandman 29 za protiv suzdržani usvojeno 157 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 158 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 159 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 160 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 161 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, odbijen, usvojeno. Amandman 162 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 163 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 164 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 165 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 166 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 167 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 168 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 171 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 172 za, protiv, suzdržani usvojeno. 173 za, protiv, suzdržani odbijeno. 174 za protiv suzdržani usvojeno. 175 za protiv suzdržani usvojeno. 176 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 36 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 42 za, protiv, odbijeno. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 45 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis 2 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 46 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis 3 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 54 za. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 54 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 55 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 56 za, protiv, suzdržani, odbijena. 57 za, protiv, suzdržani, odbijena. 58 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, ispričavam se, nisam spomenula, vraćamo se na usmeni amandman. Imamo li koga tko se protivi usmenom amandmanu? Ne. Glasamo dakle o kompromisu pet uz usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 66. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 6 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? odbijeno. Odbijeno, dakle. Prvi dio je bio usvojen, drugi odbijen. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 74 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 76 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 77 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 78 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 79 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 80 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 81 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 82 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 83 za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički 83. amandman, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 84 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 85 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 86 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 87 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 92 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 93 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 94 za protiv suzdržani odbijeno. 95 za protiv suzdržani usvojeno. 96 za protiv suzdržani odbijeno. 97 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 99 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 100 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 101 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 102 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 103 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 104 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 105 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 106 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 107 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 108 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 109 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 110 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 111 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 112 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prelazimo na glasanje o cijelom mišljenju, odnosno izvješću glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Usvojeno je, hvala. Ne vidim gospodina Porebu još ovdje, no pridružit će nam se. Um, the next, the vote is on the general budget. glasamo o općem proračunu Europske unije financijske godine 2017. Svi dijelovi. Izvjestitelji gospodin Von, želite li riječ? Ne. Prelazimo na glasanje. And we begin... Počinjemo sa kompromisom 1. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 10. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15 usmeni amandman. Ima li prigovora na usmeni amandman? Znači, glasujemo o 15. amandmanu sa usmenim amandmanom. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 17. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19. Za, protiv, suzdržani, usvojeno Usvojeno. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 21. amandman je povučen, dakle idemo na kompromis 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27. za, protiv, suzdržani, Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Amandman 27. otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Usvoja se. I e, sada posljednje glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Čestitam gospodine Von. Idemo dalje. Sljedeće na redu je izvješće gospodina Ruasa, Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike, provedba prioriteta za 2016. godinu. Gospodine Ruas, želite li nešto reći? Ne, hvala. Dakle, Prelazimo odmah na glasanje. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvoje se. Amandman 2. Prelazimo uz moje isprike na kompromis 2 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Kompromis 2. Otvoram glasovanjem. The is closed. Zatvoram. Žao mi je doista, usvoja se. Moram se sama sastaviti, danas nisam baš prisebna. Ali sabrat ću se. I hvala na strpljenju. Amandman osmi za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis tri za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28. za, ispričavam se, imamo usmeni amandman, ima li prigovora na usmeni amandman? Nema. Dakle, amandman 28. sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30. Isprike. Kompromis 6. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 7. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 52. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 53. Za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada zaključno glasovanje. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. I mišljenje je usvojeno. Hvala svima. Završili smo sa glasovanjem. Thank you very much. And now we continue with the, um, our next point in the agenda. Establishment of the structural reform support program for the period 2007. Sljedeća točka na dnevnom redu je programa potpore strukturnim reformama za razdoblje 2017-2020. Imamo su izvjestitelje gospodina Van Nistelroja i gospođu Krelke i će predstaviti nacrt e, izvješća o prijedlogu uspostave programa potpore strukturnim reformama. Prijedlog ima dvojnu osnovu, članak 175. i članak 197. I sadrži amandmane na uredbu o zajedničkim odredbama. Veliči dio proračuna za VFO 142,8 milijardi za razdoblje 2017. do 2020. će se izvojiti iz programa za tehničku pomoć sukladno e, prijedlogu komisije iz e, programa za e, ruralni razvoj i iz kohezijskog fonda. Su izvjestitelji su predložili da organiziramo još jednu razmjenu mišljenja o tome na sljedećem sastanku, odnosno razmjenu mišljenja o amandmanima. Je li to točno? Dakle, do tada ćemo također zaprimiti i doprinose odbora Ekon koji je pridruženi odboru sukladno članku pravilnika 54. i također e, mišljenja drugih e, odbora sukladno članku 53. plus. Oni također pripremaju svoja mišljenja, a odbori Kult i Peš e, će izraditi mišljenja sukladno članku 54. poslovnika. Imamo još jednu posljednju napomenu. Ovaj predmet je jedan od e, predmeta pogodnih za suradnju sa odborom regija sukladno sporazumu o suradnji iz 2014. godine, a danas ćemo imati i kraj rasprave. E, za kraj rasprave izvjestiteljicu iz Olgu Crihen. Možemo započeti, dakle, gospođo krelj gospodine Van Niseroj. Imate riječ. Ko će početi? Gospodin Van Niseroj. Hvala na e, vašem uvodu. On jasno pokazuje gdje se nalazimo jer je ovo sveobuhvatan prijedlog e, budući da je i njegov učinak takav. Zadatak odbora regije koji je ovdje najvažniji odbor, zapravo govorilo se dugo o tome koji će odbor dobiti ovo izvješće, no Moram naglasiti još jednom da imamo transparentnu metodu izrade izvješća. U svakom koraku su sudjelovali kolege iz odbora za gospodarstvo. Također smo imali dijalog sa odborom za proračun i sa drugim s time povezanim odborima kako bismo i izradili doista zajednički prijedlog i kako bi ove godine taj prijedlog prošao postupak suodlučivanja. Trebamo dobro e, razmotriti amandmane, ovo je dosta stručan predmet, e, ali to je stoga što zemlje članice moraju poraditi na strukturnim reformama kako bi ih ubrzale. I ako e, sagledamo iskustva različitih zemalja, primjerice Grčke, vidimo da je to od ključne važnosti. Ne pomaže nam govor o tome. Trebamo zasukati rukave i zatražiti svu dodatnu pomoć koju možemo dobiti od Fonda za tehničku pomoć iz Fonda ESI, a e, također i iz ovih novih instrumenata. Dakle, transparentnost, suradnja, otvorenost. To je bio naš pristup u posljednjih nekoliko mjeseci. Gospođa Krel i ja i članovi osoblja razgovarali smo sa svima i ustanovali smo sljedeće. Naravno, glavna uprava regio i povjerenica su postavili pitanje mogu li se ta sredstva tako trošiti. Odgovor je da, jer ako pogledamo brojke mi u našim e, pregovorima za e, sljedeće programsko razdoblje, dakle sa strane tehničke pomoći mogli smo dobiti više sredstava i ako nas pitate e, sada je li proračun već predviđen, ne, on još nije u potpunosti iscrpljen, nego imamo tu određenu marginu i zapravo tu se naša sredstva iz glavne uprave regio prebacuju u taj novi prijedlog. Dakle, to sada ne utječe na e, naše prioritete i tehničku pomoć. Evo, to smo samo tražili u razgovorima. I drugo, ako sagledamo moguće amandmane, to mora biti jedan konkretan fond, ne može biti neki e, slobodni fond. Ako sagledamo prijedlog komisije, zapravo dvije trećine preporuka po zemljama odnose se na kohezijsku politiku. Dakle, mi smo u srži promjena i ne moram vas ovdje u ovom odboru u to uvjeravati da su ESI sredstva ključna i da ona mogu postići dugoročne promjene. To je dobro poznato svima. Mi smo zapravo e, u osnovi trokuta, a taj je trokut e, rast e, i on se tiče svih područja rasta, stvaranja radnih mjesta, drugih tematskih pitanja poput okoliša i tako dalje. Mi smo zapravo u srži ovih promjena i tu sa našim amandmanima možemo ojačati ovaj prijedlog e, i bolje učvrstiti taj fond i bolje ga povezati sa ciljevima kohezijske politike. No, nećemo ulaziti u druga područja, recimo promjene u bankovnom sustavu i tako dalje, jer je to u nadležnosti odbora Ekon. Mi e, se ne bavimo financijskim ili e, bankovnim pitanjima. No, dobili smo ovaj e, predmet koji je u našoj nadležnosti i usvojili smo ovaj pristup. Da, odradili smo svoj posao i sada bi možda bilo dobro prepustiti riječ e, kolegici, jer smo promišljali o nekim temeljnim stvarima i možda će kolegica nešto više o tome reći, ako naravno predsjednica to dopusti. Naravno da dopuštam. Gospođa Krajl, izvolite. Äh, Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti svim kolegama i kolegicama na suradnji, posebice Lambertu eh, i Tanjištu. Eh, istina je da je na početku možda vladalo dosta zbrke kod svih sudionika, nismo znali ili je to prvi eh, direktan napad Junkera na strukturnu politiku ili ne. Jednom kada smo malo prodahnuli, onda smo, vidjeli da to naravno ne znači da se s time želi zdubiti kohezijska politika, želim to jasno reći. Napravili smo izvjesna iskustva sa radnom skupinom u Grčkoj. Ta radna skupina je Grčkoj omogućila da skoro 100% svih sredstva iz strukturnih fondova eh, iskoriste zajedno sa tehničkom podrškom, to uz pomoć podrške komisije. Mislim da je dobra ideja kada bi se neiskorištena sredstva iz tehničke podrške komisije ne država članica komisije iskoristilo kako bi se državama članicama koje to žele, dakle to se sve temelji na dobrovnoj osnovi, omogućilo da krenu u programe reforme. Da im se onda pruža, pruža tehnička, stručna podrška u tome. Mislim da je to dobra ideja. A unatoč tome mi smo ipak naglasili još jednom jasno u našem izvješću da se tu treba podržati prije svega e, projekte reforme koji e, ostvaruju kohezijske ciljeve, da to dakle jasno kažemo, i da ti projekti ne bi trebali biti presedan za buduća financiranja. Već mi sada ovaj novac koji nam je preostao uzimamo i time dajemo državama članicama mogućnosti da ostvare projekte. A kada je program završio, je program završio. I onda možemo vidjeti, možemo dobiti informacije je li smisleno nastaviti s tim projektom, e, postoji li novac za to, to je naravno uvijek moguće, ali nemamo automatski to rješenje koje nam kaže da ćemo to produžiti, da ćemo već negdje naći novac za to. Dakle, tu smo htjeli doista stvoriti uh, potpuno jasnoću i zbog toga smo još jednom podnijeli amandmane. Mislim da je ovo program kojeg doista treba poduprijeti s našim amandmanima smo pokušali izbjeći da se stvori e, veliki, birokratski teret, već smo htjeli da linija bude jasna, da imamo što manje birokracije i to bi bila moja molba upućena kolegama i kolegicama e, kada ćete podnositi amandmane da tu ne izgradimo birokratski organ koji će više štetiti Mislim da je ovaj prijedlog sada dobar, dakle kontrolira se kamo ide novac, naravno. Naravno, Europski parlament mora dobiti informacije koje se projekte sufinancira, ali da to nije Mm, jedna velika nakupina kontrola, izvješća i tako dalje koja nadilazi neku razumnu mjeru što bi e, skoro onemogućilo državama članicama da zataže taj novac. Nama je važno da kada države članice žele provoditi svoje projekte reforme, da onda mogu to učiniti što brže i da se to odvija na transparentan način i u tom smislu smo izradili amandmane. Bilo bi mi vrlo drago kada bi kolege i kolegice slijedile, slijedili ovaj stav i naš, naš, nas dva izvjestitelja. Hvala. Pa. Hvala lijepa. Čuli smo izvjestitelje, a sada dajem riječ izvjestiteljima u Sjeni iz odbora Regi. Gospođa Tomašić nije ovdje. Dakle, gospodin Jakovčić, izvolite. Gospođo predsjednice, evo dozvolite mi vrlo kratko da prije svega se zahvalim vama e, na tome što smo evo svi zajedno na neki način uz vaše vođenje ove, ovog našeg odbora uspjeli da ovaj program e, koji ima veze sa kohezijskom politikom i sa drugim koji ima veze sa ekonomskom politikom da povećamo tu suradnju i da na neki način e, krenemo bolje u e, europski semestar. Naravno, bit će vrlo važno i također da analiziramo posebne e, potrebe e, zemalja koje će imati svoje, da tako kažem, zasebne i pojedinačne zahtjeve. Ja bih htio naravno zahvaliti Lambertu i gospođi Konstance na njihovom doprinosu i reći da da smo malo bili skeptični u ovom stvaranju ovoga SRSP-a, međutim e, e, na kraju čini nam se da će to na kraju biti dobar posao i da možemo očekivati da će sa komisijom se moći postići e, definitivno dobar, dobar dogovor. E, naravno, ovdje želim dati podršku i amandmanima i svemu onome što su ovaj, Lambert i Konstanca radili, jer mislim da je to na tragu i onoga što na neki način ovdje i mi e, svi skupa želimo. E, na kraju, nadam se samo da ćemo čim prije krenuti ovaj posao, jer vjerujem da je on itekako važan za sve zemlje i za uopće funkcioniranje Eh, svih sustava koji su vezani uz financiranje iz SRSP-a i zato bih htio da eh, evo, čim prije na eh, trijalogu zastupajući naše interese i uspijemo da pokrenemo čitav proces. Hvala lijepo. Thank you. Hvala, hvala vam lijepa. Ne vidim gospodina Omaržeja, gospođa Rentke. Ne, ona nije tu. Gospođa Demato, izvolite. Grazie, Hvala predsjednice. Ovo je naša druga razmjena mišljenja o programu potpore strukturnim reformama nakon susreta koji smo imali sa povjerenicom u Svibnju. Sada imamo amandmane izvjestitelja kojima zahvaljujem i imamo također prijedlog uredbe komisije i možemo sad razmijeniti stajališta i čuti mišljenja o tome drugih zastupnika i o tome ćemo moći početi razgovarati počeo drugog tjedna. Ja ću se sada osvrnuti na poboljšanja koja su izvjestitelji unijeli, dakle amandman 6 na članak 10 gdje se ističe važnost toga da se parlament izvijesti o ili na amandmanu 10 gdje se naglašava da izvori financiranja za ovaj e, program ne smiju stavljati presedan za daljnje buduće prijedloge, nego ipak da treba se pozabaviti srži problema. Zapravo pravi e, problem čitavog izvješća je u jednoj e, proturječnosti i to je sadržano u amandmanu 29. na članak 5. gdje se navode sektori kojima su namijenjeni ciljevi ovoga programa. I tu izvjestitelji dodaju popisu usavršavanje obrazovanje, politiku tržišta rada, e, socijalna pitanja, zatim e, socijalnu zaštitu, sustavi zdravstvene zaštite, politika po pitanju vrtića, imigracije, granice i također riječ kohezija. Poštovani kolege, problem je u tome što strukturne reforme, nažalost, nemaju nikakve veze sa kohezijom, osim u mjeri u kojoj je poništavaju ili u mjeri u kojoj eh, traže 143 milijuna eura za financiranje programa. A ono što nas navodi na gorki osmijeh jest e, ono što se dogodilo sa Ciprom i Grčkom. Kada e, je riječ o strukturnim reformama iz e, uredbe Saznajemo da definicija obuhvaća također i odredbe tržišta rada, dakle liberalizaciju i privatizaciju usluga, socijalna pitanja, da ne spominjem profesionalno usavršavanje i e, obrazovanje. Kao što i pokazuju Grčka, Cipar i Portugal, ovi programi ne pridonose rastu niti poboljšanju gospodarskih izgleda tih zemalja članica, nego upravo suprotno, odnosno povećavaju broj nezaposlenih i također pojačavaju socijalnu nejednakost i e, svode na siromaštvo milijune građana Europske unije Također sam uočena što se spominje Grška koja je sedena na i koju je kolonizirala trojka i opljačkale su multinacionalne kompanije i nezaposlenost mladih je porasla sa 30 na 55%, a milijuni Grka su izgubili radna mjesta. E, e, ne spominje se što je više od 270% e, porastao slučaj e, samovojstva i također e, da su mnogi Grci osuđeni na glad. Tu navodim jednu studiju našeg odjela parlamenta za potrebe odbora Libe pod naslovom utječena krize temeljnih prava u Europskoj uniji koja pokazuje da sektori poput e, obrazovanja i e, smanjenje e, troškova koji su zahtjevani programom u Grčki i Cipru su doveli do danje marginalizacije ranjivih skupina u društvu i također ograničavanja prava na obrazovanje. Moja delegacija se protivi strukturnim reformama kao takvima zato jer su beskorisne i štetne, a upravo te reforme financira jedin instrument, kohezijska politika, koji može smanjiti jaz u obrazovanju i u e, zapošljavanju između regija. Ne vidim logiku ovog programa potpore strukturnim reformama kada je riječ i o administrativnim kapacitetima. Već imamo sve potrebne instrumente kada je riječ o regionalnim i nacionalnim operativnim programima kako bismo poboljšali apsorpciju regija i njihove administrativne kapacitete. U izvješću 2014. i 2020. dakle u tom programskom razdoblju odgovornost treba biti regija i država članica koje ne moraju biti pilot projekt e, za jednu eventualnu reformu nakon 2020 2020. koja će eventualno i dalje oslabiti kohezijsku politiku. Hvala. Thank you. Thank you very much. Uh, now I'll give the Hvala vam lijepa. Gospodina maže sada ima riječ uh, koja nam je pristigla iz jednog drugog odbora na kojem se održavalo glasovanje. Gospodina Maže, izvolite. Madame la Présidente, merci. Euh, je m'excuse. hvala vam. Izvučavam se što kasnije, ali bio sam na odboru Envi. Glasali smo o ratifikaciji sporazuma iz Pariza. Što se tiče ovih pitanja, kada smo zaprimili kao gosta povjenika, onda smo spomenuli nekoliko točaka nesporazuma vezano uz eh, koheziju, uz eh, kredite i uz tehničku pomoć. Želim pohvaliti posao kojeg su obavili izvjestitelji pokušali su što je to više moguće uključiti ponovno ovdje natrag ciljeve iz e, naše kohezijske politike. Ali želim vam isto tako reći da unatoč tome i dalje imamo s ovime određen broj poteškoća. Budući da se tu radi zapravo o tome da se na neki način instrumentalizira kohezijska politika u svrhu ostvarivanja drugih ciljeva koje nemaju uvijek nekakvu poveznicu sa regionalnom politikom. Tu prije svega mislim o um, ciljevima iz europskog semestra. No, eto, unatoč tome vjerujem da trebamo podržati ove prijedloge koje su iznijeli izvjestitelji E, s ciljem da se pojača tehnička pomoć kako bi se ostvarili ciljevi iz regionalne politike i da trebamo doista pripaziti na to da će ovo biti zadnji put da ponovno se uzima novac iz kohezijskih fondova kako bi se s time poslužili neki, neki drugi ciljevi. Mi smo to isto tako i jasno rekli poveniku kada je on bio kod nas. Hvala. Hvala vam. Sada nastavljamo sa raspravom. Gospodin Olbricht se javio za riječ. On je izvjestitelj eh, za mišljenje na istom ovom tekstu, ali u odboru za proračune. Je to točno? Da, hvala vam. Gospođo predsjedavajući, želim samo reći da se slažem s vama da situacija nije jednostavna čak iako novac, sama suma novca nije velika. No, prvi dojam kojeg smo imali je da je ovo pokušaj da se iskoriste kohezijski novci u neku drugu svrhu. Tu se vraćamo ponovno na onu raspravu o makroekonomskoj uvjetovanosti u kohezijskoj politici. To je bila ona davna rasprava koju smo vodili i naravno ovo su sada posljedice, ovo, je pitanje onih e, preporuka za pojedine zemlje i tako dalje. Dakle, komisija pokušava naći načina da motivira države članice da ispune e, preporuke iz tih specifičnih preporuka za pojedine zemlje i ta mjerila. A jedan od načina koji se to može napraviti je da se tu onda kontroliraju financijski resursi. No, ovo nije E, nametnuto, ovo je sada dobrovoljno i postavlja se pitanje hoće li države članice same zatražiti da se aktivira taj instrument od strane Europske komisije kako bi provodili reforme kod sebe uz pomoć stručnjaka Europske komisije. To je slaba točka ovog prijedloga. Ali druga strana medalje je ta da ne možemo na s druge strane nikako prisiliti države članice e, da koriste taj instrument. Ja pozdravljam napore izvjestitelja, jer čak i ako je to točno da će novac doći iz kohezijske politike i iz tehničke podrške, da će otići za ostvarivanje e, ciljeva i specifičnih preporuka. A naravno, mi kolege sumnjamo da se tu radi o instrumentalizaciji. To je ta opasnost ovdje. A izvjestitelji bi trebali reći da se to treba usko povezati sa kohezijskom politikom. Ako novac dolazi iz kohezijskih fondova, da treba se iskoristiti za tu politiku. Jer kohezijska politika ima realni utjecaj na druge vrste politika. Dok god zadržamo taj novac unutar kohezijske politike i kažemo da je kohezijska politika važna za države članice, ali ako taj novac uzmemo i iskoristimo za neke druge politike, onda ćemo nakon 2020. godine imati potpuno drugačiju situaciju. I pozdravljam to da se u tekstu kaže da se to ne bi trebalo ponoviti u budućnosti, jer će u suprotnom kohezijski novac biti samo jedna vrsta pričuve koju će drugi, moći iskoristiti ako im bude trebalo. E, odbor regiji se može složiti s time, može reći dobro, to je novac koji se uzima iz sredstava za koheziju, ali molim vas pripazite kamo taj novac odlazi, jer on odlazi iz glavne uprave regijo zatim u neki drugi dio europskih institucija. Dakle, odlazi uh, u posebna tijela koja će se baviti specifičnim preporukama za određene zemlje. I dakle, dok god kažemo u redu, možemo se složiti s tima ali to treba biti usko vezano uz kohezijsku politiku. Mislim da je to važno i želim poduprijeti izvjestitelje zato što to stoji jasno u tekstu. U odboru za proračune pokušat ćemo učiniti isto i poduprijeti na taj način taj, e, taj naš razmišljanje. Hvala. Sljedeći unik je gospodin Novakov. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. kada smo zaprimili prijedlog programa, čak i mnogo prije nego što nam je predstavljen u parlamentu, ja sam već krenuo paziti na to što se tamo događa. Imao sam neka pitanja, a nisam uspio dobiti uopće odgovor na to. Dakle, nemojte, molim vas, uzeti ovo što ću sada reći kao da se ja zalažem jasno za ili protiv ovoga, već zapravo ja pokušavam biti objektivan. U ovom trenutku i dalje smatram da ne znamo što će se ostvariti konkretno kao rezultate s ovim programom. Sa predloženim proračunom e, prosječni novac koji dobije jedna država članica je 5 milijuna eura. Smatra li itko ovdje da ćemo sa 5 milijuna eura postići nešto e, doista značajno u nekoj državi članica? Da recimo pokušamo to učiniti u Francuskoj i Njemačkoj, to bi bilo teško. Sad ćemo kohezijski novac koristiti za nešto dugo i stoga se ja bojim da time otvaramo vrata tome da će se iduće godine još i više kohezijskog novca iskoristiti za nešto drugo ili onu godinu nakon. Ovaj predloženi program e, ima rok trajanja od četiri godine. Ja vjerujem da svi u ovoj znaju da za ozbiljne strukturne reforme je potrebno više od četiri godine u državnim članicama, primjerice ako se radi oko tržištu rada ili oko obrazovanju. Kako se možemo povjeriti da će reforme se nastaviti i nakon tih četiri godina. Ja se slažem da je potrebno provesti strukturne reforme u državama članicama, ali mi imamo već operativne programe u tu svrhu imamo operativni programe koji se već primjenjuju na terenu. I ako sada dopustimo da dođe do ovakvog e, preklapanja, onda mislim da time samo stvaramo još i dodatni administrativni teret i dodatnu birokraciju. I mnoga druga tijela e, čine isto. U prijedlogu se nudi e, stručno savjetovanje na terenu, ali hoće li države članice prihvatiti to? To nije još izvisno. Ja nisam negativno, stojan, ali mislim da bismo trebali puno više razjasniti i rasvijetliti ovaj prijedlog. Jer inače imam jedan gore okus ustima, imam osjećaj da se tu radi o nečemu većem, o nečemu značajnijem nego što to stoji na samom papiru. Dakle, hoćemo li možda tijekom rasprava imati e, vrijeme za to da nam se doista objasni o čemu se radi u tom programu. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Nilsen. Hvala vam lijepa. Ja nisam sudjelovala u raspravi Govorim engleski jer ne mogu govoriti materijim jezikom. Je li to točno? Da. <laughs> E, e, as, usual, e, and, Kao inače, gospođa Kreli i gospodin su obavili dobar posao u zajedničkoj suradnji i usredočili su se na dobre stvari. Da vam prikažem kako to izgleda u Švedskoj u svakom novom mandatu za strukturne fondove dolazi do velike bitke između vlade i lokalne razine e, oko novca za tehničku podršku. Razina lokalnih i regionalnih tijela samouprave, gradonačelnici, civilno društvo kažu da im je taj novac potreban kako bi s time poduprijeli male i srednja poduzeća, male zadruge, male udruge kako bi sudjelovali u tom programu. Zato nam je potreban taj novac za tehničku podršku. A vlada kaže ne, e, trebamo financirati e, javnu vlast i oni to onda i rade. I e, lokalna i regionalna razina svakih pet godina izgubi u toj bici. Stoga mislim da će ovaj put doći oko te borbe. Ministri za financije će se boriti za tu tehničku podršku i možda će Švedska reći da, sudjelovat ćemo u tom programu, čak i ako nam to nije potrebno, samo zbog novca. A vjerujem da se s time neće složiti za lokalne regionalne razine. to je samo jedan kratki prikaz iz Švedske. Hvala. Još nešto? Gospođo Krijeli, izvolite. Pa točno to je bilo ono što sam mislila s time kada sam rekla da, da bi na početku prvo trebali pogledati što se želi poduzeti sa tim novim instrumentom? Ovo zadnja dva govornika su jasno izrazili da još uvijek postoje ti nesporazumi. Taj program, taj instrument ne služi tome da se financira reforma banaka u Češkoj, da se ta reforma provodi, već služi tome da ako Republika Češka namjerava provesti neku vrstu reforme, da onda komisija kaže u redu ako vam je za to potrebna tehnička podrška, možemo vam poslati e, stručnjaka za bankarstvo e, iz neke europske institucije koji vam može pokazati kako bi se to moglo organizirati, a samu reformu bi se provelo u državi. I naravno da bi za takvu reformu trebalo više od četiri godine, ali to nije niti smisao ovog novog instrumenta. Dakle, da sam organizira i financira taj projekt. Ne, već da samo se pruži tehnička podrška i zbog toga e, se tih 142 milijuna eura nije podijelilo. Dakle, nije se reklo koliko će dobiti Švedska, koliko će dobiti Bugarska, koliko će dobiti Njemačka, već se to da se taj novac dodjeljuje prema zahtjevu. Ja predlažem ja e, pretpostavljam da Švedska nikad neće tražiti tu tehničku podršku jer sama već dobro funkcionira, niti Njemačka vjerojatno. Ali mogla bih se zamisliti da bi primjerice Hrvatska mogla zatražiti tu pomoć ili Bugarska. I da tu, dakle, kažemo da eto, bankovna reforma nema nikakvu poveznicu sa kohezijskom politikom, da bi to trebala biti iznimka. Ali ako se radi o reformi tržišta rada ili ako se želi provesti reforma zdravstvenog sustava, onda su to područja koje su pokrivena kohezijskom politikom. Ima dosta primjera za to, a po mom mišljenju i dosta potrebe za e, to da se iskoristi ta tehnička podrška. Jens, imaš u potpunosti pravo borba za e, novac za tehničku podršku je u svim državama jednaka. Ali mi ne oduzimamo ništa od neke države, već novac kojeg je neko zatražio od njih ćemo oduzeti tih 100, od njih ćemo uzeti 142 milijuna eura i treba jasno naznačiti da postoji ta poveznica za kohezijskom politikom. E, treba reći da je ovo iznimna situacija, da je to presedan, a mislim da bi trebalo biti i isto tako jasno da nikoga ne možemo prisiliti da zatraži tu pomoć, to mora biti na dobrovoljnoj osnovi, a isto tako treba biti jasno da ako neka država članica to ne iskoristi, da onda kao posljedica ne bi trebalo se dogoditi da se skrate ili oduzmu državi sredstva iz kohezijskih fondova. Ta tu poveznicu smo uklonili, mislim da je to jasno, a nadam se da ćemo sa amandmanima još e, to i poboljšati. No mislim da je to jedan put e, kojim bismo trebali svi zajedno ići. Hvala. To je bio odgovor upućen e, nekim kolegama koji su postavili pitanja. zastupnica Renki, izvolite. Hvala vam, ispričavam se što eh, sam zakasnila, mislim da ste i vi malo ranije započeli s ovom raspravom i stoga nisam mogla pratiti cijelu raspravu. Sometimes uh, we have, eh, especially if you're coming from smaller groups, you have... Kada dolazimo iz manjih kluba zastupnika, onda često imamo više stvari istovremeno. Ali u svakom slučaju drago mi je što imamo tu raspravu sada i možda da vam um, ugrubo kažem što naš klub zastupnika očekuje od ovoga kako bi se trebalo usmjeriti rasprava. Mi smo sretni zbog toga što je to sada inkluzivna rasprava gdje odbor regi koordinira cijelu stvar, ali gdje su se uključili i drugi odbori. I ako želimo sve to sada pomiriti što su kolege spomenuli, onda bismo zapravo trebali značajno promijeniti prijedlog komisije koji je pred nama i onda to moramo potići na političku razinu, a ne razgovarati samo o malim tehničkim e, detaljima. Jer ovaj program potpore strukturnim reformama bi doista mogao biti izvisan instrument s kojim bi se pomoglo državama članicama da ostvare bolji administrativni kapacitet, e, da e, bolje usmjere svoja nastojanja u smislu ostvarivanja korijskih ciljeva i da imaju proaktivan pristup kada se radi o državnom ulaganju koje dobiju s europske razine. Ali s druge strane, a to je ono što mi vidimo trenutno u prijedlogu komisije, postoji tu jedna velika opasnost, jer ako se ovaj instrument bude koristio na pogrešan način, tako što će se nametati strukturne reforme, i usmjeravalo države članice da svoju ulagačku politiku definiraju u određenom smjeru, što možda nije u interesu tih država i građana te države, onda se tu može reći da bi to bila velika zlouporaba tog programa i zbog toga će se moj klub zastupnika zalagati za to da se e, stavi veći naglasak u tom programu na kohezijsku politiku. Jer ako vidimo radnu skupinu za Grčku i za Cipar, onda možemo vidjeti da je ona bila vrlo uspješna kada se radi o učinkovitijem korištenju kohezijskih fondova, a na drugim područjima nisu uspjeli biti tako tako učinkoviti ostvariti toliko rezultate, mislim da bismo to trebali priznati. Dakle, trebamo se sotočiti upravo na ta područja, a malo se odmaknuti od područja ekonomskog upravljanja i drugih politika koje nisu s ovim povezane izravno. Zatim kao drugo, ono što je nama važno, ako želimo e, inkluzivno e, govoriti sa državama članicama o e, ulagačkoj politici i boljem korištenju tih fondova, da onda se u to treba uključiti ne samo regionalne i lokalne dionike, već isto tako i druge civilnog društva i stoga bi možda bilo korisno da izrečito izričito kažemo da i ti dionici mogu dobiti financijsku potporu kako bi mogli sudjelovati e, i imati svoje mjesto u raspravama. Isto tako za nas je važan, važan ovaj naglasak na osnaživanju, što znači da e, se traži poboljšanje administrativnih kapaciteta, da imamo e, domaće stručnjake, ali isto tako i regionalne stručnjake, dakle da se ne da se to ne doživljava kao nešto što se nameće s europske razine. Ipak, bit će nam vrlo drago surađivati sa svima, sa izvjestiteljima izvjestiteljima u sjeni. Mi smatramo da moramo baciti malo e, više, da moramo usmjeriti malo više pažnje na ovaj prijedlog i stoga mislim da bismo trebali još raspraviti o svim ovim točkama koje sam spomenula. Hvala. Hvala. Ima li nekih drugih komentara? Ne. Gospodin Banista želi odgovoriti na neka pitanja. Um, Za kraj rasprave samo bih ponovio koliko je ovo otvoren proces koji uključuje druge odbore i sad dolazimo do mogućnosti amandmana pa ćemo razmotriti odgovarajuću ravnotežu i rješenje do kraja godine. odbor e, ređi predvodi ovime, tako će i ostati. I poslije cijeli niz amandmana koji žele doći do informacija i svega potrebnog za razbravu. Povjerenik je rekao da je spreman doći na vodeći odbor, naš odbor u ovom slučaju, tako da imamo otvoreno, stabilno, transparentne odnose. I radi se o jednoj dobrovoljnoj mjeri, dakle ničem obveznom. Dakle, detaljno ćemo razmotriti činjenicu što imamo već mnogo novca loženog u tehničku pomoć za kohezijske programe i taj novac će ostati ovdje, ne bi ga trebalo miješati s nečim drugim. Dakle, to je doista u našem dokumentu izraženo i u amandmanu 15, kao što je gospođa Krijala rekla, radi se o tome da stvari bolje radimo na više integriran način. Kad kada se pitamo o kakvoj se proračunskoj stavci ovdje radi, no jednako važno koji će odbor podnijeti amandmane. No koji je cjelokupni cilj? On se dotiče više politika, ekonomskih pitanja, naših politika, no mi smo glavni investicijski instrument za politike Europske unije. Govorimo ovdje, s druge strane, 40 milijuna, a proračuno 340 milijardi. Dakle, dobro je postavljati pitanja jer je to dobar stav. Ukoliko vjerujemo da ovo ide u dobrom smjeru, da je komisija spremna doći na ovaj odbor, kao što su to i rekli, iskoristit ćemo tu priliku u budućnosti. Dakle, i ne radi se o tome da uzimamo novac od kohezije, već tražimo komisiju i to je u tekstu uključeno, gospođa Krell je već to spomenula. Dakle, nadam se da će postupak biti brz. I to je sve u duhu oporavka, kako gospođa Damato kaže, da ovako politika ubija radna mjesta i tome slično. Ne mogu se sa time složiti. Dakle, sa našim glavnim instrumentima i ovim posredničkim instrumentima trebamo se pobrinuti da taj pristup, da to što ona kaže, ne zaživi, već da imamo brže, dugoročne strukturne promjene koje promiču rast. To je osnovna zamisao. Gospodin Nomarže, Postavili ste ta najvažnija pitanja u razmjeni stajališta s komisijom i gdje smo pokušali kohezijsku politiku učiniti jednom od najvažnijih instrumenata u novoj politici na kojoj radimo. Dakle, radi se ovdje o sinergiji između tih dviju strana, pa pogledajmo kako će stvari funkcionirati. Svi ste dobro došli sa amandmanima, želimo vašu podršku, pa ćemo vidjeti koji će biti sljedeći korak. Hvala. Hvala lijepo, ukoliko se nitko drugi ne javlja za riječ, dopustite i meni par riječi. Prije svega zahvalila bih su izvjestiteljima, gospodinu Nislerovi i gospođi Krell. I zahvaliti im se stavu kojim pokušavaju stvoriti sinergiju između dosija koje je predložila komisija i odgovornosti odbora regiji. Teško je bilo preuzeti odgovornost za ovaj dosije, za ovaj program, teško je to bilo odboru e, a sada je vrlo važno predložiti da rješenje koje je dovoljno ravnoteženo i koje povezuje cijelu zamisao gospodarskog upravljanja i rasta radnih mjesta u Europskoj uniji, te ulogu kohezijske politike u tome. Zbog toga doista zahvaljujem na pristupu vašem i nadam se da ćemo pronaći odgovore na sva pitanja. Ono što sam danas čula od izvjestitelja je da u početku je postao niz sumnji brojna pitanja, a sada ih je sve manje jer smo pronašli rješenja zahvaljujući našim izvjestiteljima. Dakle, nadam se da će rasprava biti plodna i da je, ovo je jedan novi instrument, još ga ne poznajemo, ali imamo odgovornost da on bolje djeluje. Zbog toga je važno raspravljati, ulagati amandmane i razmotriti kako taj instrument e, učiniti koherentnim e, s ostatkom instrumenta kohezijske politike. Toliko od mene, ja ću dati sve od sebe da stvorim dobro okruženje za raspravu Sada ću riječ dati gospođi Agosrijan, predstavnici odbora regija, izvjestiteljici e, za ovaj dosje u odboru regija. Izvolite. Hvala vam lijepo gospođo predsjedavajuća. Hvala vam što ste mi dali riječ. I prije svega hvala svim kolegama e, koji e, će me saslušati kao izvjestiteljica u odboru regije o ovom dosjeu moram reći da smo ga usvojili u travnju i e, imamo tu već nekih 20 vrlo preciznih zakonodavnih amandmana. Mislim da svi u odboru regije smatramo da je ovo dragocjena prilika za razvoj suradnje između Europskog parlamenta i vašeg odbora te odbora regija o mjeri za koju ste upravo rekli, gospođo predstavljajući, da je potpunosti nov instrument koji bi nam trebao pomoći da se suočimo sa jednim od većih izazova veznih uz integraciju eh, i poboljšanje ekonomske situacije u Europi i tu imamo e, i demokratski legitimitet. E, kapacitet javnih tijela vlasti, uključujući i lokalnih i regionalnih tijela vlasti, da odigraju doista svoju ulogu u provođenju strukturnih reformi. Mislim da se tu o tome radi i da ova rasprava to dobro i pokazuje. Odbor regija podržava načelo ovog programa potpore koji se temelji na dobrovnoj osnovi i prema zahtjevu za tehničku pomoć za provođenje strukturnih reformi državama članicama. No, e, unatoč tome mislim da bismo u prijedlogu komisije još trebali zatražiti neke preciznosti. Mi smatramo da je poboljšanje administrativne i institucijske sposobnosti vladavanja ne samo nacionalnih vlada, već i lokalnog i lokalnih i regionalnih tijela, e, da bi to trebao biti glavni cilj programa potpore. Imamo 40% preporuka za pojedine zemlje za 2016. godinu i u 40% e, tih preporuka upravo se govori o manjku administrativnog kapaciteta. I tu se govori ne samo o razini, već i o ulozi regionalnih i lokalnih tijela no mi mislimo da e, ta potpora može se pružiti samo u onim dijelovima e, gdje se radi o podijeljenoj nadležnosti država članica i Europske unije, a mi mislimo da u ovom prijedlogu to nije jasno rečeno. E, dakle, i lokalne i regionalne tijela treba imati pristup tom, tog programu potpore, već prema tome koja razina je u kojoj državi članici odgovorna za koje područje, to smo isto tako čuli, ali isto tako ove preporuke specifične za pojedine države koje se često upućuju lokalnim i regionalnim tijelima, e, njima treba dati ovdje odgovarajuće sredstvo u obliku ovog programa. U nacrtu izvješća e, kojeg danas raspravljate imamo tu već neke prijedloge. Isto tako odbor regija smatra da bi se program potpore trebao temeljiti na jednom jedinstvenom strateškom dokumentu Europske unije kako bi se na svim razinama vlasti poboljšali, administrativni i institucionalni e, kapaciteti. E, Europski sud pravde se tu već izjasnio vezano uz e, onu potporu u Grčkoj. Treba to biti neki jedinstveni strateški dokument s kojim će se poboljšati programi zato što će se omogućiti učinkovita suradnja sa već postojećim projektima za tehničku potporu na razini Europske unije i sa državama članicama. Mi smatramo da bi se strukturne reforme trebale više e, temeljiti na lokalnoj i regionalnoj razini, da bi tu trebali sudjelovati u tome i udruge civilnog društva i socijalni partneri i da je to e, jedan preduvjet za uspješno provođenje reformi. Isto tako imamo i prijedlog komisije koji kaže da bi ovaj program trebao doprinijeti tome da se poveća povjerenje, da se poboljša suradnja između države članica koja traži potporu e, i Europske unije te drugih država članica. A za odbor regija e, kojemu je velika čast što ovdje može govoriti pa vama sada, bi ovaj program se trebao smatrati pilot projektom koji, koji bi trebalo evaluirati nakon nekog vremena i zatim odlučiti bi li taj program trebao postati stalni program ili ne trebamo se postaviti pitanje bi li možda bilo pametno da se uspostavi fond sa vlastitim sredstvima e, koji bi imao cilj financiranje e, provedbe strukturnih reformi. Za odbor regija se tu radi o dakle, prijenosu sredstava za tehničku pomoć, za strukturne reforme i za ulagačku politiku i mi smatramo da je to samo privremena mjera mi nismo za to da se taj način financiranja e, onda preslika e, na to da se s time pokušavaju ostvariti ciljevi e, iz specifičnih preporuka ili da se pokušavaju ostvariti ciljevi iz europskog semestra zato što ova sredstva imaju vlastiti legitimitet koji im pripada na temelju ugovora. Vrlo mi je drago što vi u tekstu u velikoj mjeri govorite o onome što smo mi govorili u odboru regija i nadamo se da ćemo s ovime e, doista moći ostvariti jedan opći dogovor o ovome. Hvala vam lijepa na pažnji, gospođo predsjedavajuća. Thank you, thank Hvala vama. Imamo ovdje predstavnike Europske komisije. Gospođo Mary McCarthy i gospođo N. Miller. Izvolite. Ja sam Mary McCarthy iz Europske komisije. Lijep pozdrav. Ja sam zadužena za strukturne reforme i zahvaljujem vam na ovom izvješću te na komentarima koje smo do sada zaprimili. E, radujemo se na dolazećoj raspravi i na raspolaganju smo vam uvijek za bilo kakva pojašnjenja o ćemo što možda nije jasno, rado ćemo to pojasniti. Dakle, na raspolaganju smo za bilo kakva daljna pojašnjenja. Hvala. Ako ja mogu e, gdje sam iz glavne uprave za regionalnu politiku i samo bih potvrdila, ponovila ono što je moja kolegica rekla. Usko surađujemo zajednički na raspolaganju s vam ukoliko trebate bilo kakvih daljnjih pojašnjenja ili informacija. Hvala. Dobro, hvala vam, doista će nam trebati i očekujemo vašu suradnju u budućoj raspravi. i nadamo se da će konačna verzija biti uskoro na raspolaganju. Hvala i svima želim sve najbolje u danjem radu. Rok za podnošenje amandmana predlažem podne 14.9. Da li je to u redu? 14 u srijedu. Dakle, sljedeća srijeda. To je rok za podnošenje amandmana. Ovime zatvaram raspravu i možemo nastaviti sa dnevnim redom izvješće Breso, provedba Europskog fonda za strateška ulaganja. Ovo je jedna od naših omiljenih tema za raspravu na odboru regiji. Odbor je kon i Budget pripremuju izvješća o prvoj godini aktivnosti fonda EFSI. I naša izvjestiteljica, gospođa Breso, danas će izložiti nacrt mišljenja odbora regiji o tom izvješću o prvoj godini djelovanja. Predlažem kao rok za podnošenje amandmana podne 14.9. Tako ćemo imati priliku glasati na sastanku u 10. mjesecu. Gospodin Breso, izvolite, možete izložiti nacrt mišljenja. nostra Hvala, kao što znate u ovom slučaju. Ispričavam se, samo malo predsjednica prekida. Dame i gospodo, da ako želite napustiti prostoriju, da to učinite u tišini. Merci. Ok. Grazie, grazie presidente. Hvala gospođo predsjednice. Kao što znate, u ovom slučaju nadležni su odbori za proračun i za gospodarstvo. No, e, naše mišljenje o ovoj prvoj fazi Europskog fonda za strateška ulaganja mislim da je doista važno jer iako je više puta spomenuta činjenica da EFSI mora pridonijeti i teritorijalnoj i gospodarskoj koheziji i treba također povećati usklađenost između strukturnih fondova i EFSI-a. Zapravo u ovom trenutku prema podacima kojima raspolažemo, a to su pozitivni podaci kada je riječ o napredovanju plana, odnosno Provedeni su projekti koji su financirani, dakle mnogo toga je u tijeku provedbe. No ipak očito je da usklađenost između strukturnih fondova i EFC-a, odnosno Junkerovog plana, kako ga mi zovemo, još uvijek nisu uspostavljene. Dakle, želimo to istaknuti, nema sinergije unatoč našim namjerama, tako da Pozivamo komisiju, Europsku investicijsku banku i nacionalne banke te institucije koje se na teritorijalnoj razini bave pružanjem potpore ulagačima da ubrzaju ostvarenje ovih sinergija i također da porade na razradi načina koji će omogućiti ostvarenje tih sinergija. U ovakvim projektima između ostalog, e, bilo bi korisno imati jedan udio javnih sredstava koji će se pridodati bankovnim e, sredstvima kao što je to slučaj EFSI-a i to bi omogućilo provođenje složenijih i zanimljivijih projekata i u kontekstu kohezijske politike. Dakle, treba naglasiti da je potrebna snažnija suradnja i treba tu suradnju ojačati. Nadležne institucije, investicijska banka i savjetodavni odbor trebaju to postaviti kao strateški prioritet. Drugo, i tu iznosim svoju zabrinutost u vezi e, s toga, toga da E, komisija zapravo predlaže taj razvoj. Dakle, treba osigurati i jednu zemljopisnu usklađenost projekata. U ovom trenutku Junkerov plan se uglavnom usredotočuje na zemlje kojima možda ne bi trebao taj dodatni plan za poticanje ulaganja. Prava dodana vrijednost ovih projekata je nešto što se tek treba pokazati jer se uglavnom ti projekti usmjeravaju prema zemljama koje već imaju veće ulagačke potencijale. Dakle, pitanje zemljopisne ravnoteže i usklađenosti sa strukturnim fondovima koji su teritorijalne prirode i koji su namijenjeni manje razvijenim regijama je nama pitanje od ključne važnosti. Također, prekogranični projekti su vrlo malobrojni ili čak nepostojeći. Dakle, ponavljam, prekogranični projekti, provođenje projekata koji su vezani za makroregionalne strategije, što smo mi istaknuli u svojem izvornom mišljenju, zapravo do sada nisu dali rezultate. Dakle, opet e, pitanje uspostave zemljopisne ravnoteže u Junkerovom planu i sposobnost Junkerovog plana da se uskladi sa kohezijskom politikom i sposobnost tog plana da potakne prekogranične projekte jest pitanje kojim se moramo pozabaviti i zbog toga nadležni odbori bi trebali usvojiti naše mišljenje i trebali bi pozvati i komisiju i Europsku investicijsku banku da se time pozabave. Drugo što naglasujemo u našem izvješću jest tematsko određivanje projekata kako bi se oni uskladili sa ciljevima kohezijske politike o kojima smo dugo promišljali kako bismo potaknuli ne samo ulaganja u Europi, nego kako bismo potaknula ulaganja koja će stvoriti rast, omogućiti inovacije i stvaranje radnih mjesta u Europi. I treće što spominjemo je odabir projekata koje će se financirati iz EFSI-a. Nije za sada jasno kako se provodi odabir projekata, ti postupci nisu transparentni, trebali bi biti transparentniji. Pri odabiru projekata, naravno, vjerojatno postoji dijalog sa zemljama članicama, ali ne i sa regionalnim i lokalnim vlastima, budući da nema usklađenosti između EFSI-a i kohezijskog fonda. Zbog toga smatram da treba ojačati nacionalne i regionalne platforme, ako takve postoje ili će se osnovati, kako bismo osigurali sinergiju, jer nacionalne platforme bi mogle bolje odabrati projekte koji imaju sinergiju između ufc a i strukturnih fondova. Također tražimo da ti e, zajednički projekti koji se financiraju iz Junkerovog plana i iz strukturnih fondova se isključe iz e, izračuna za faktor stabilnosti i o i iz izračuna proračuna država i e, lokalnih vlasti. I na kraju podsjećamo da Naravno, Europski parlament želi sudjelovati u tome i da trebamo ojačati i naš e, kapacitet nadzora nad čitavim procesom. Naravno, kao što znate, Junckerov plan e, će biti ponovno predstavljen uz možda eventualne izmjene, ali kada je riječ o raspoloživosti sredstava, razmišlja se o njegovom ponovnom e, pokretanju i zbog toga upravo treba uzeti u obzir sve ovo što smo mi naglasili kako bismo izbjegli fragmentiranje ulagačke politike. Treba povesti račune i o strateškim pravcima za ulaganja koja, koji proizlaze iz programa Europa 2020. jer to do sada nije baš previše očito, a ako želimo uspjeh to treba ostvariti, dakle treba uskladiti, kao što sam rekla, europske ulagačke strategije. Hvala. Hvala vam, reći dajem izvjestiteljima gospodine izvolite. Hvala lijepo. Zahvalio bih gospođi Breso na izlaganju ovog nacrta. Mislim da ono doista obuhvaća sve važne zadatke koje smo spomenuli uz učinkovito funkcioniranje Junckerova plana, ako tako to mogu općenito reći. Istodobno, izvješće ne izbjegava, ne zaobilazi kontroverzna pitanja, što će današnja rasprava potvrditi i zahvaljujem zbog toga gospođi Breso što je bila toliko otvorena. FC fondovi mobilizirali su 100 milijuna eura resursa. Komisija je ovo ljeto izdala izjavu kojom kaže da nedostatak manjak u daljnjoj mobilizaciji je rezultat nedostatne aktivnosti država članica. Što se tiče uklanjanja e, nacionalnih prepreka, to je zapravo glavna prepreka prema komisiji. Također sam želio pitati da li gospođa Breso ima ikakve zamisli oko tog problema, radili se to o nečem esencijalno što trebamo razmotriti također u ovom izvješću. Također smatram da je važno posvetiti pažnju tipovima projekata EFSI-a koji se izabiru. Rekao bih dakle da nije potpuno jasno da li se tu radi o projektima sa višim povezanim rizicima ili ne. Čini se da je to pretpostavka da projekti koje podržavamo su projekti sa višom razinom rizika. Mislim da na ovom odboru imamo važno pitanje na koje moramo odgovoriti, a to je zapravo sami jedinstvenost odbora EFSI mogućnost pružanja podrške projektima koji imaju višu razinu rizika. A čini se da projekti koje smo do sada podržavali su više ili manje projekti sa standardnom razinom rizika. Dakle, moramo si postaviti pitanje da li je uvjetovanost koja je postavljena i zadovoljena. U nacrtu izvješća također smatram da nedostaje naglasak na potporu ulaganjima u strukturne fondove. Ne želim reći da izvjestiteljica nije bila voljna to spomenuti, samo bih rekao da bi možda nacrt izvješća mogao više pokušati naglasiti važnost tih ulaganja. Bez obzira da li smo pozitivno ili negativno nastrojeni prema tome, ove fondove možemo doživjeti kao svojevrsnu konkurenciju EFSI-u. Dakle, strukturni investicijski fondovi po meni ne bi trebali biti žrtvovani kako bismo se pobrinuli da FC ili drugi fondovi koji će doći budu uspješniji. Kao zastupnici i članovi odbora regiji zanimalo bi nas, trebalo bi nas zanimati da se pobrinemo da postoje održiva budućnost ovih fondova te poslati snažnu poruku drugim institucijama Europske unije upravo u tom smjeru današnju razmjenu stajališta e, zapravo doživljavam samo kao e, početak rada i zahvaljujem e, zastupnici Breso. Hvala vam, gospođo Tomašić. Ne vidim sljedeći izvjestitelj u Sjeni u ime Aldea Samija. Pa ću se obratiti gospođi Breso. Prije svega, zahvaljujem vam na ovom mišljenju i želim istaknuti da su do sada ostvareni dobri rezultati što se tiče Europskog fonda za strateška ulaganje, uzvrši u obzir proračunska ograničenja u državama članicama. Postupke potrebno pojednostaviti, kao i zakonodavstvo. Trebamo tražiti suradnju iz EFSI-a koje bi trebao uspostaviti sinergije sa drugim ulaganjima. To je jedini smjer koji će dovesti do efekta multiplikatora ulaganja te mobilizirati financijski i privatni sektor kako bi ulagao javne investicije koje će dovesti do rasta europskog gospodarstva. Važno je da EFSI pruži podršku prekograničnim projektima sa visokom dodanom vrijednošću kao i što mora osnažiti dakle, Europski savjetodavni centar na lokalnoj razini. Zbog čega? Zbog toga što savjet koji pruža Europska investicijska banka često ne dopire do potencijalnih projekata na regionalnoj razini. Dakle, ta razina pružanja podrške, savjeta, promicanja projekata trebala bi ići skroz dolje do krajnjih korisnika – i isto tako do onih koji nude i pokreću projekte kako bi se ostvarile potrebne e, strukturne sinergije. Zbog toga ja podržavam mišljenje izvjestiteljice. Također Dobrodošla je i jedna online platforma koja će moći povezati ulagače i ljude koji imaju e, relevantne projekte. Taj portal trebao bi biti više eksponiran, vidljiviji i na taj način omogućiti privlačenje većeg kapitala. A to je naravno važno za EFSI. kako se mogu povezati fondovi i EFSI da se ostvare znatne investicije, za tako nešto trebat će mehanizmi koji će pojednostaviti vezu između te dvije stvari, a to se osobito primjenjuje kada razmatramo mogućnosti suradnje između niza postojećih instrumenata te o koordinaciji i sinergiji između e, EFSI-a i Fonda za strateško ulaganja. I za kraj samo bih željela naglasiti važnost poboljšavanja informiranosti javnosti, dakle pružanja informacija o uspisima koji su ostvareni kroz fond. Do sada je to bilo nedostatno, čak i za nas, iako e, mi smo ovdje naravno zaduženi za e, nadgledanje funkcioniranja fonda. Čak i mi se sučavamo sa nedostatnim informacijama i postavljamo si sami pitanje jesu li projekti, projekti visoke razine rizika, da li ih se kanalizira na odgovarajući način, tako da bi poboljšavanje informiranosti javnosti o važnosti tog fonda moglo doprinijeti e, boljim sinergijama. Toliko od mene kao izvjestiteljice u Sijeni, a sada riječ dajem gospođi Martini Mišel, koje nema, pa zastupnici Rentke. Samo kratko i sa svoje strane zahvaljujem izvjestitelju na ovom mišljenju. Mislim da svi dijelimo stajalište o tome kako FC ova ulaganja mogu zajedno djelovati. To je važno za ovaj odbor i doista smo sretni što to možemo danas raspraviti. Istodobno čuli smo jedno pitanje, to je dosljednost i koherencija između ovih ulaganja. Mislim da ono što trenutno vidimo je da još uvijek postoji velik broj izazova koje moramo nadići, cijeli niz problema i zbog toga bismo trebali e, jedan kritičan pristup zauzeti trenutnoj e, provedbi, ne zbog toga što se protivimo korištenju ovih različitih investicijskih alata zajedno, već i zbog toga što želimo da se njih poboljša. Zbog toga bismo trebali biti skeptični po pitanju onoga što se trenutno događa. Jedna od stvari koju bismo voljeli osnažiti u ovom prijedlogu je pitanje načela dodanosti. Tu bismo voljeli vidjeti snažni stav odbora, a druga stvar je pitanje zaštite privatnog gubitka. U početku je istaknuto da the riskier uh, da će se promijeniti stavke vezano strukturne fondove koji bi trebali sada preuzimati rizik, a mi smo poprilično kritički nastrojeni prema tome. Kao regionalni odbor, mislim da bismo trebali zauzeti snažan stav kako ne bi došlo do takvog razvoja događaja. I konačno, mislim da je to u javnoj raspravi također znatnu ulogu odigralo općenito što se esija tiče pitanje poluge, mogućnosti prevage i bavljenja time kako osnažiti tu polugu jer trenutno se čini da je ona ispod očekivanja Dakle, to je još nešto čime bismo se trebali pozabaviti o mišljenju. Slažem se da je jedna od točaka koja je potpuno koja ključna pitanje transparentnosti. Dakle, kako ove programe učiniti vidljivijima, kako izgraditi povjerenje te privući privatne ulagače uz ulaganja koja dolaze iz javnog sektora. Dakle, radujem se plodnoj i kontroverznoj raspravi i još jednom hvala izvjestiteljici na nacrtu mišljenja. Gospođa to je sljedeći izvjestitelj u Sijeni. Hvala. Uvažavam rad izvjestiteljice u iznošenju mišljenja koje donosi prijedloge poboljšanja EFSI-a. Međutim, mi razgovaramo o provedbi jednog plana koji još uvijek nije uvjerljiv. Recimo, na sajtu eib vidimo nove projekte koje ona podržava, ali koji se kriteriji primjenjuju u njihovom odabiru. Znamo da to treba biti u skladu sa prioritetima komisije, no konkretnije kako se odabiru projekti iz onoga, onih koji su podnešeni, kako se ocjenjuju, kako se biraju. Čuli smo razne brojke i podatke o multiplikatorskom učinku na privatna ulaganja, ali riječ je o očekivanim brojkama, ne o konkretnim rezultatima koji bi mogli raspršiti sumnje u doseg EFSI-a. Također vidimo da se pojavljuju financijska sredstva i jamstva vezana za projekte za fosilne izvore energije, dakle nafta, plin, cestovni promet ili centrale na bioplinove ili također na vjetroelektrane, ali ništa što bi se ticalo vlastite energetske samodostatnosti. također u slučaju EFSI-a imamo čitav niz financijskih instrumenata i djelovanja namijenjenih bankama koje bi trebale podržati mala i srednja poduzeća. No koji su konkretni učinci? nije zapravo, nije li možda to da mi zapravo e, prerušavamo vuka i jagnje i zapravo stvaramo nove mjehure takvim financijskim inženjeringom. Još jedna posebna sesija je brojnost projekata koji su odobreni ili potpisani, a e, njihovi e, podaci nisu razotkriveni. Budući da se koriste tu europska sredstva, dakle javna sredstva za potporu EFSI-u, svakako bi tu trebalo primijeniti načelo transparentnosti na e, sve prijedloga, ne samo na neka kako bi građani uvidjeli kamo njihov novac odlazi. Što može parlament učiniti? Nadzirati što možemo učiniti kako bismo odigrali ovu ulogu kada nemamo pristupa potrebnim informacijama. Dakle, nije dovoljna povremena prisutnost predstavnika BEA ili povjerenika koji nam jamče da će dostaviti te brojke kojih do sada nismo dobili. Imamo građane koji bi trebali računati na održiv razvoj u skladu sa okolišem i imamo mikro, srednja i mala poduzeća koja bi htjela uvoditi inovacije, oduprijeti se krizi i osigurati radna mjesta. No Junkerov plan smatramo nije pravi odgovor na njihove realne zahtjeve. Hvala vam. Hvala. Gospodin ima riječ. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedavajuća. Ako želite dobiti informacije o tome koji koje projekte će Europska investicijska banka u okviru ovog Europskog fonda za sadržka ulaganja poticati, onda to možete naći na internetskoj stranici Europske investicijske banke. Tu se navode svi projekti. I tu vidimo da je to dosta široka paleta projekata e, koju potiče Europska investicijska banka. Tu imamo mnogo e, e, offshore elektrana, zatim vjetroelektrana, pa onda i renovacija zgrada za izolaciju u Parizu i tako dalje. To sve nema neke veze sa kohezijskom politikom. A ako dobro svačamo ove ovaj prijedloge gospođe Breso, onda ona traži bolju koordinaciju e, ciljeva e, Europskog fonda Jean-Claude Junckera i kohezijskog fonda. Ali ja želim reći da su to dvije potpuno drugačije filozofije, dakle strukturna politika i sve ono što je vezano za ciljeve iz Europskog fonda za strateško ulaganja. Naime, tu se radi o tome da smo mi ustupili javni novac iz našeg proračuna, čime se smanjuje rizik, da se zatim onda mobilizira s time privatni novac za razna područja, poljoprivredu, znanost i tako dalje, e, za projekte ustupiti koji su dosta rizični, koje inače ne bi nitko financirao. To je zapravo smisao tog fonda. Imamo sada problem da mi doduše e, iz Europskog okvira za znanost primjerice i iz instrumenta za povezivanje Europe možemo povući javni novac, to smo već učinili, ustupili smo taj novac, ali samo iskorištavanje novaca radi se prema kriterijama banke. Europska komisija i banka će sada, nakon što prođe prvi krug EFSU-a, najvjerojatnije nam morati reći što će se dalje dogoditi sa tim novcem kojeg smo mi e, ustupili iz europskog proračuna, a s kojim upravlja banka. Sada imamo e, onu raspravu, budući da je EFSU bio ograničen do 2017. godine, a sada smo čuli da bi se trebao nastaviti i nakon 2017. godine, što znači da će nam biti potreban dodatan novac kako bi zatim i druge projekte mogli financirati prema filozofiji tog fonda, no nije razjašnjeno odakle će doći taj novac. Mislim da kolege iz eh, područja prometne politike ili znanstvene politike neće još jednom biti spremni iz Europskog eh, znanstvenog programa eh, izdvojiti novac za financiranje projekata iz EFSU-a ili da još jednom želimo zadirati u sredstva iz instrumenta za povezivanje Europe. Ako želimo uspostaviti poveznicu između kohezijske politike i strukturne politike i EFSO, onda bismo zapravo trebali reći da bismo ona sredstva koju smo predvidjeli staviti za strukturne fondove trebali ustupiti fondu za strateška ulaganja. Ali mislim da je to vrlo neizvjesno. Mi onda nećemo znati kako, u kojem smjeru će se nastaviti kohezijska politika nakon 2020. godine. Možda e, ćemo e, s time zapasti u, slijepu ulicu. Stoga mislim da bismo trebali tražiti od Europske investicijske banke komisije nam kaže što su, učinili sa novcem u okviru EPSU-a, da vidimo kako su oni djelovali sa tim novcem kojeg smo mi ustupili i e, je li im uspjelo mobilizirati privatni novac u značajnoj mjeri. Do sad ja još uvijek čitam samo u tim našim projektima da se planiraju dodatna financiranja iz privatnog sektora i da će se time nadopuniti javna sredstva koje ustupa EFSU ali ja mislim da bismo e, trebali dalje nastaviti svoje tome kako ćemo riješiti taj problem kohezijske politike. Naime, tu imamo drugačiji pristup, tu imamo javni novac iz europskog proračuna, s čime financiramo projekte zajedno s regionalnim i lokalnim e, tijelima gdje se radi o projektima za aktivaciju gospodarskog rasta, ali naravno i o tome da želimo s time ostvariti veću socijalnu koheziju. I to je nešto u potpunosti drugačije od onoga što, želi učiniti, što se želi učiniti sa EFSU-om. I prije nego što ne razjasnimo kako će se nastaviti i ići dalje s tim projektom, mislim da bismo te dvije stvari trebali jasno razlučivati, to je barem moje mišljenje. Hvala sljedeći ima riječ gospodin Valkarsel Siso. Izvolite. Hvala. Prije svega želim čestitati izvjestiteljici na izvrsno obavljenom poslu. Gospođa Brejso je vrlo konkretno obradila sva pitanja koja se tiču provedbe EFSI-a, a konkretnije pitanja koja se tiču komplementarnosti i dodatnosti između Europskog fonda za strateška ulaganja i strukturnih fondova. U ovom slučaju možda treba istaknuti i dimenziju dodatnosti Junkerovog plana, iako je rečeno da se taj fond koristi za projekte koji inače ne bi bili financirani iz strukturnih fondova, jer fond za strateška ulaganja nije osmišljen kako bi zamijenio fondove za strukturna ulaganja, nego kako bi privukao nova ulaganja. Dakle, smatram da taj fond ne bi na kraju krajeva trebao financirati projekte koji bi se mogli pokriti iz privatnih izvora, nego bi trebao biti namijenjen za financiranje onih projekata koji zahtijevaju dodatna financijska sredstva. Osim toga, mislim da je važno istaknuti da trebamo postići određenu zemljopisnu ravnotežu, kao što je ispravno naglasila i izvjestiteljica. Dakle, trebamo promicati prekogranične projekte koji će donijeti dodatnu vrijednost i ne... neću više duljiti, nego ću zahvaliti još jednom izvjestiteljici. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala, poštovani kolege. Na početku Želim zahvaliti Mercedes na izvrsnom nacrtu mišljenja, jer ono odražava stvarnost koju su neki od naših povjerenika oslikavali u vrlo pozitivnim pojmovima. U našoj europskoj u narativi ili diskursu, ovo je postao univerzalni instrument ili e, znači, lijek koji će riješiti sve naše probleme, no u stvarnosti on ne odgovara tim očekivanjima. Ono što je istina i što potvrđuju i Mercedes i ostali govornici jest da kroz EFSI trebamo zapravo financirati strateške projekte. Zašto strateškim fondom financirati termoizolaciju zgrada ili izgradnju tramvajskih linija? Treba se upitati pokriva li to ulaganje rizična ulaganja. Naravno da ne. Treba samo e, privući taj novac, apsorbirati taj novac, e, a jeftini novac nije isključivo dovoljan. Zatim, e, zemljopisna raspodjela ulagačkih projekata. Neki od nas se dobro sjećaju borbe koju smo imali na području instrumenta za povezivanje Europe, jer su nam e, na početku bili rekli da tko prvi njegova djevojka. I e, mi smo sada sudjelovali u radu na EFSI-u, ali ja sad se neću osvrtati na Rumunjsku, nego ću se osvrnuti na Poljsku. Poljska je jedna od najuspješnijih zemalja u apsorbiranju sredstava, ali sada raspolaže samo sa 80 milijuna eura. Neću govoriti o drugim zemljama kohezijske politike. I moje pitanje sljedeće. Naime, kohezijske zemlje su uplatile 10 milijardi eura u, u, fond za strateška ulaganja. A vi nam kažete nema zemljopisnih kriterija raspodjele niti ravnoteže. I to je problem zato jer se sredstva izdvajaju iz kohezijskih zemalja i koriste se za zemlje koje nisu u kohezijskoj politici, a čini se da su one ipak e, među prvima kada je riječ o pristupu Fondu za strateška ulaganja. I zatim drugo pitanje, sinergije između kohezijske politike i ulaganja iz e, strateškog fonda. Osnovni preduvjet na temelju kojega smo prihvatili prebacivanje sredstava iz kohezije u Fond za strateška ulaganja bila je sinergija sa tim ulaganjima, odnosno između tih ulaganja. Ako ne postoji sinergija, Treba li Europski parlament i dalje dopustiti da se sredstva još uvijek prebacuju? Jer si e, govore o tome da će Fond za strateška ulaganja i dalje nastaviti postojati i da treba povećati izdvajanja sredstava za to i tu će možda neki opet eh, zaviriti u fond za koheziju. Ali koje su tu jamstva? Sinergije se trebaju bezuvjetno ostvariti, trebaju biti mjerljive i ne smije se samo reći da ja ću uštediti energiju, neću eh, dovoditi do onečišćenja i to će omogućiti bolju konkurentnost. Lijepo je smanjiti onečišćenje, ali to ostaje samo na lijepim riječima. Dakle, mi ne možemo prihvatiti tako objašnjenje. I na kraju posljednje i vrlo ozbiljno pitanje. Je li EFC nešto što će utjecati na buduću kohezijsku politiku. E, povjerenica i drugi nam prodaju vrlo ružičastu sliku stanja, no ti isti ljudi žele e, da kohezijska politika bude što sličnija Junkerovom planu, odnosno novac će se prebacivati iz kohezijskog proračuna u zemlje članice i to će se ostvarivati vrlo slične svrhe. Dakle, trebamo odbiti takvu mogućnost. Trebamo biti vrlo jasni i jasno reći komisiji da ne smijemo nastaviti tako postupati ako želimo očuvati kohezijsku politiku kao temeljni čimbenik ne samo za rješavanje različitosti nego i za stjecanje povjerenja europskih građana i u zemljama koje uplaćuju u fond i u zemljama korisnicima fonda. Upoznati smo sa studijom eh, gospođe Bjenkovske, sada povjerenice Bjenkovske, koja jasno pokazuje da jedan euro neto uplatitelja se pretvara u 0,66 centi koji se isplaćuju neto uplatiteljima putem znanja, tehnologije, opreme i tako dalje. A od tih 66 ili 62 centa, ne znam točno, 70% odlazi u Njemačku. A Njemačka je gospodarski pokretač Europe, glavna industrijska sila. Dakle, razmotrimo situaciju vrlo ozbiljno i poručimo komisiji da se ne smije igrati budućnošću kohezijske politike i istovremeno nam govoriti da e, nije u stanju to učiniti. Parlament to ne može prihvatiti. Ja sam među onima koji žele jasno reći da ne smijemo tako dalje nastaviti i da ne smijemo dovesti u opasnost kohezijske politike i e, omogućiti njih, njenu pretvorbu u investicijsku banku. Sljedeća ima riječ gospođa Piraki, izvolite. Hvala. Panacea je grčka riječ, univerzalni rijek Panakija. Tako da Europski fond za strateška ulaganja nije univerzalni lijek, ali je to jedan instrument koji izlazi van uobičajenih i usaljenih okvira. Ja ne želim sada ovdje razgovarati o mogućim izmjenama i dopunama uredbe o EFSI-u, nego smo ovdje kako bismo razgovarali o nacrtu mišljenja gospođe Breso. Dakle, preći ću odmah na ovo pitanje. Prema najnovijem izvještaju o stanju stvari komisije poluga efsi iznosi otprilike 110 milijardi i iz tog iznosa zemlje članice poput Grčke dobijaju samo 535 milijuna, a e, očekuje se da tih 535 milijuna ostvare multiplikator e, efekt od jedne milijarde. Dakle, tu nešto ne funkcionira, nešto nedostaje. Također postoji jedna omaška u pitanju informacija o načinu rada FCA i o tome kako mala i srednja poduzeća mogu koristiti e, sredstva iz FCA. I želim tu uložiti amandman u kojem će se tražiti od komisije da pojača napore da se uključe sve zemlje članice, Cipar je iz toga, i da se uključe naročito mala i srednja poduzeća zato jer Imamo 75 milijardi njima namjenjenima iz EFSI-a, a u kehezijskim zemljama mala i srednja poduzeća ne koriste dostupna sredstva. Također, trebamo imati nešto u mišljenju o e, uskoj suradnji između bankovnog sektora i EFSI-a, zato jer su kriteriji već određeni, ne možemo ih izmijeniti, nego možemo udržati snage kako bismo pojačili ovaj efekt poluge. Hvala, gospodine Van, Van Hvala. Domili su mi se sve, svi ovi doprinosi. Čuo sam riječi no way, nema šanse, nećemo o tome govoriti. Ne govori se o tome ovdje ili ondje, ali ovdje zapravo razgovaramo o jednom e, mišljenju, o provedbenom izvješću No, komisija također će ovoga tjedna izraditi i prijedlog produljenja trajanja EFSI-a. Dakle, mi ovdje prosvjedujemo, bunimo se i tako dalje, ali ja sam se malo tu pogubio. Tu govorimo o provedbi i o postignutim učincima, dok ne znam, slušali nas komisija komisija je već e, zapravo krenula drugim putem. I to već odavno. I ako želimo nešto postići, trebamo nastojati to učiniti i u regiju, ali i u klubovima. Dakle, kada govorimo nema šanse, onda treba to reći i idućeg tjedna kada se bude govorilo o produljenju trajanja fc a Treba e, promijeniti neke stavke. Evo, recimo, javna nabava. Dakle, imamo sredstva koja se izdvajaju za ovo, za ono, za poslovanje poduzeća, no nama su ruke vezane postupcima, moramo se držati određenih rokova, a vrijeme se gubi. Ja sam prebrojio na priopćenja za tisak i došao sam do broja od 250 i nakon toga sam odustao od brojenja, ali u svakom priopćenju je stajalo spasili smo Europu. Dakle, ne samo da su ubacili u šestu brzinu, nego u desetu, ali zapravo su na neki način odvojeni od stvarnosti o kojoj razgovaramo ovdje ako se razgovara o nečemu, ali se ništa ne poduzima ili se poduzima nešto prekasno, pa evo, tu je bio Katajner i ja sam eh, postavio pitanje kada ćemo dobiti jasnu ocjenu. I spominjao se rok od 2017. godine. U redu, ali neka to bude tako. Ili ćemo uložiti amandmane ili raditi izvješće na vlastitu inicijativu, ali propustit ćemo vlak. Postoji izreka psi lajeva, karavane prolaze. Javna nabava, tu se ništa ne poduzima, nitko nas ne sluša, nema komunikacije. Na svim razinama. vođe političkih e, klubova se slažu. Ja sam se gubio, dakle, možda bi to trebalo nešto poduzeti na političkoj razini sa zastupničkim e, klubovima među nama. Mi se gubimo u različitim e, detaljima, a na glavnom kolosijeku imamo nova usrednja, nova napredovanja. Dakle, što mi radimo? Hvala na raspravi. Ja sada želim dati riječ predstavnicima komisije, a onda vama, gospođo Breso. Imamo predstavnike komisije. Gospođa Florentine Hockmer iz glavne uprave ECFIN. Izvolite. Hvala uvaženi zastupnici hvala vam na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi i na prigodi da i mi uzmemo riječ. Ja sam Florentin Hockmajer, radim u glavnoj upravi ECFIN, a sa mnom je kolegica Hanna Tutka iz e, glavne uprave Regio. Dakle, evo, Sljedeće točke bi trebale obrazložiti naše prijedloge za poboljšanje i također e, korake koji su predviđeni u komunikaciji komisije od 1. lipnja. Evo samo nekoliko podataka o EFSI-u. Unutar godinu dana EFSI je omogućio mobilizaciju očekivanih 115,7 milijardi eura u ulaganjima u 26 zemalja članica. I to je e, išlo u korist 200 tisuća malih i srednjih poduzeća. Također EFSI privukao druga, druge izvore ulaganja, a to je bio jedan od ciljeva otprilike 85% očekivanih ukupnih ulaganja dolazi iz drugih eh, privatnih javnih eh, izvora izvan eh, skupine EBI. Također, EFSI treba doprinijeti gospodarskoj, teritorijalnoj i socijalnoj koheziji. Kada je riječ o zemljopisnoj i sektorskoj diversifikaciji, komisija i investicijska banka aktivno rade na privlačenju drugih projekata iz kohezijskih zemalja. Postoje sredstva koja su raspoloživa upravo u tu svrhu, dakle, kao što sam i spomenula više navrata na ovom odboru, imamo tu e, spajanje FCA sa drugim izvorima sredstava, naročito e, sa e, Europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Imamo također vodič o tome u objavljenom veljači 2016. godine i to je bio samo prvi korak u tom pravcu, a sada e, trebamo prijeći na praktičan rad. Dakle, u, u komunikaciji od 1. lipnja stoji sljedeće. Komisija i Investicijska banka će raditi na popisu glavnih projekata koji će navesti konkretne primjere takvog spajanja do kraja 2016. godine i mogu vam zajamčiti da doista naporno radimo na izvajanju takvih dobrih primjera. Prednosti takvog spajanja se promiču i također se razrađuju stvarnije, stvarne studije slučaja. Također prvi financijski instrumenti koji spajaju FCS već postoje. Još jedno sredstvo za poboljšanje zemljopisne i sektorske diversifikacije su platforme. Dakle, prve platforme su osnovane na regionalnoj razini, a e, još ih je dalje u postupku osnivanja. Također, treće, europske i Centar za savjetovanje ulaganjem trebao bi e, surađivati sa nacionalnim bankama koje su zadužene za promižbu i za sada 18 nacionalnih banaka je e, pristalo na sklapanje partnerstva sa tim centrom kako bi se razmijenile najbolje prakse i kako bi se uspostavio bolji kontakt sa lokalnim e, promicateljima projekata. Želim e, naglasiti da ćemo nastaviti raditi na svim ovim područjima. Prijedlozi koji su u pripremi, koji su spomenuti ovdje na odboru, a to je u kontekstu srednjeročne revizije VFO-a, će uključiti ciljeve kojima će se nastojati poboljšati integracija između FCA i FCA i također kako bi se poboljšala i e, sektorska pokrivenost, a također i angažman e, savjetodavnog centra. U ovom kontekstu također želim naglasiti da se komisija slaže da treba razraditi prekogranične projekte i to poticati, naročito zato što oni predstavljaju veliku dodanu vrijednost. I na kraju nešto o načelu dodatnosti koje je također spomenuto. Dodatnost je jedan od glavnih aspekata EFSI-a i želim naglasiti sljedeće. Sukladno uredbi o EFSI-u projekt i e, koje su posebne aktivnosti investicijske banke, dakle koji se tiču e, riskantnijih aspekata posebnih aktivnosti i koji su prihvatljivi i smatraju se dodatnima. Europska investicijska banka također razrađuje nove proizvode kojima će se povećati dodatnost, ali također i dopiranje tih sredstava do lokalne i regionalne razine. No, komisija je e, svjesna kritika koju su iznijeli neki dionici kada je riječ o dodatnosti i slažemo se da bi Europska investicijska banka mogla učiniti još više. Komisija će posebno razmotriti pitanja povezana sa dodatošću u svojem sljedećem prijedlogu u produljenju trajanja EFSI-a i također će se spomenuti i izričito pitanja koja se tiču transparentnosti. Na kraju želim naglasiti da je EFSI započeo sa radom tek prije godinu dana i da se njegov e, uspjeh ne može dovesti u pitanje. Zajednički napori koji su ostvareni zahvaljujući tim ulagačkim planom već daju konkretne rezultate, ali naravno naš rad treba se nastaviti kako bi se ulaganja podigla na održivu razinu. Dakle, zastupnici, hvala još jednom na vašoj potpori u radu na ovom ključnom predmetu za rast i konkurentnost Europe i hvala vam na pažnji. Hvala, gospođo Bresso, Imate riječ e, ako želite odgovoriti na neka od pitanja ili komentara. Hvala. Naravno, nemam sada dovoljno vremena kao kako bih e, komentirala više, više nego odgovorila na e, različite opaske. Naravno, na temelju amandmana imat ćemo prilike ne samo o tome razgovarati sa izvjestiteljima u sjeni, nego ćemo moći i proširiti neke dijelove koji e, su vrlo često u prvom nacrtu ograničeni prostorom. Dakle, davanje prostora određenim e, temama znači i e, povećanje izvješća i to ćemo učiniti putem amandmana. Rasprava je bila vrlo zanimljiva. Naime, iz nje je proizišao čitav niz opaski. I čuli smo odgovore komisije kojima se pokazuje kako ove teme koje su bile uvršene u prvi nacrt razvješća kolege Van Nistelroja i teme koje sada mi e, postavljamo u komentarima na prvo izvješće iz prve godine, dakle koliko su ta pitanja stvarna i bitna. Predstavnica komisije je ocrtala vrlo zanimljivu sliku i mi ćemo pomno nadzirati provedbu ovih prijedloga i to ukazuje potrebu da se krene upravo putem koji mi predlažemo, odnosno da se povede računa i time i potakne bolja zemljopisna raspodijeljenost projekata i veća integracija i usklađenost između EFSI-a i strukturnih fondova. To će značiti da se i sami strukturni fondovi mogu bolje iskoristiti, ako u cjelokupnom projektu ima jedna rizičnija kvota koja se ne bi mogla pokriti iz strukturnih fondova, nego ako se e, projekt dopuni, onda bi učinak ulaganja bio daleko, daleko sežniji. Osim toga, s obzirom na porijeklo EFSI sredstava, kao što je rekao kolega Bosinaru, tu vidimo potrebu da se vratimo na prave djelotvorne projekte i da se sredstva ponovno preusmjere na određena područja koja su e, uplatila sredstva upravo odricanjem e, sredstava iz e, instrumenta za povezivanje Europe. Dakle, kao što smo rekli, bolja integracija između europskih ulagačkih politika je nešto što uviđa i komisija i mi ćemo naravno nastojati e, to uvrstiti u svoje izvješće i raditi na tome da se to pretoči i u uredbu. I tu mislim da ćemo morati možda predvidjeti jedno saslušanje našeg odbora u sradnji sa odborom regija o tome kako bolje u to uključiti regionalne vlasti, jer ne smijemo zaboraviti da su u većini slučajeva regionalni e, fondovi e, upravo regionalizirani. Dakle, trebamo se obratiti nacionalnim platformama koje trebaju uključiti regije zato jer upravo korištenje tih sredstava u regijama je jedan dio sinergije i onda kroz lokalne i regionalne vlasti upoznati dionike sa mogućnostima koji se nude. Svi oni koji su imali susrete sa lokalnim i regionalnim vlastima znaju da postoji veliko zanimanje za Juncker plan, ali e, vrlo često ne znaju kako postupati. Dakle, Pozdravljam e, zamisao da se investicijska banka i savjetodavni centar oslone na nacionalne platforme a to su nacionalne investicijske banke i također da se putem njih uključe lokalne i regionalne vlasti jer one imaju novac. Jer kako bismo imali projekte sa sinergijama trebamo uključiti e, sve dionike. Do sada se to nije dogodilo, no primamo na znanje sa velikim zanimanjem namjeru komisije da se u drugoj fazi u obnovi Junkerovog plana povede e, računa ne samo o našim napomenama, nego i o onome što zapravo proizlazi iz konkretnih podataka. Osim toga smatram da treba reći uz navedena ograničenja da je EFSI plan bio uspješan. E, više od 115 milijardi aktiviranih investicija. Naravno da to nisu naša sredstva jer ih je bilo malo, ali takav iznos aktiviranih ulaganja je vrlo zanimljiv. I upravo zbog toga, upravo zato što želimo ići dalje, trebamo omogućiti da cijela Europa ima koristi od ove nove mogućnosti i to trebamo uskladiti sa sljedećim ciljem, odnosno da nova sredstva ojačaju načelo kohezija, to je jedno od temeljnih načela i temeljnih ciljeva Unije. Dakle, da e, ta sredstva iako su možda namijenjena zadovoljenju drugih e, očekivanja, ipak e, idu u smjeru postizanja tog temeljnog cilja, a to je usklađen, a ne raznorodan razvoj ili možda čak jačanje razlika između regija i između država. Dakle, ovo je bila doista zanimljiva rasprava, a mi ćemo poraditi na amandmanima no, istovremeno pozivam vas da se pripremimo na novu fazu, između ostalog e, i ispitivanjem stvarnog stanja, a to ćemo uspjeti ustvariti samo sučeljavanjem e, sa e, upravljačkim tijelima za strukturne fondove kako bismo vidjeli što njima konkretno treba i kako možemo izmijeniti i dopuniti uredbu kako bismo omogućili potpuno korištenje. Dakle, ne samo da se ta sredstva potpuno iskoriste, nego to znači da se one iskoriste na način koji je u skladu sa općim ciljevima Europske unije i sa ciljem teritorijalne i socijalne kohezije, dakle sa tim ciljevima koji su zapravo u središtu našeg djelovanja. Hvala. Hvala vam. Zaključujem raspravu o ovoj temi i s ovom točkom su zaključili prijepodnevni sastanak odbora za regionalni razvoj. Možemo li odmah nastaviti sa sastankom za koordinatore? Da, hvala vam. Molim kolege koji nisu zastupljeni u sastanku eh, koordinatora da napuste dvoranu.